Bien, si les principaux protagonistes sont là, nous allons euh, Ako su glavni akteri ovdje, možemo nastaviti radom. E, kad je riječ e, o odlukama koje su odnijeli koordinatori, svi znate da koordinatori nisu bili ovdje, pa sada možemo prijeći na izvješće o e, normama odnosno standardnim vrijednostima emisija za nove osobne automobile i nova laka gospodarska vozila. Imamo izvjestitelja za mišljenje. Zapravo je odbor Envi nadležan. Naš izvjestitelj je gospođa eh, Vodalon. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Mišljenje koje vam se predlaže danas eh, poštuje logiku komisije, a da pritom ima i svoju logiku. Osnažuju se ciljevi i e, uspostavljaju se načela i osnažuju malusa i bonusa. mislim da se zapravo u protivnom ohrabruju teža e, vozila koja više zagađuju. E, trebaju E, lakša vozila koja manje zagađuju. Ali želimo biti konkurentni. U protivnom će azijski proizvođači e, prevladati na tržištu Europe sa novim e, vozilima. Testovi u stvarnim uvjetima, okolnostima moraju biti pravilo i isto tako nisu dovoljni testovi koji se odnose samo na e, plinove iz auspuha. Potrebna je metodologija izračuna svih, za sve emisije tijekom cijelog životnog e, ciklusa. Nužno je da se zaštite e, srednjoročni ciljevi 2025. godine, tako će industrija zapravo krenuti pozitivnim putem smanjenja emisija. U protivnom neće biti nikakvih novih normi za e, CO2 između 2021. i 2030. a to nije prihvatljivo s obzirom na hitno stanje vezano uz klimu. Naravno, sve to zahtjeva velike promjene našeg industrije, e, industrijskog modela, a to nije jednostavno i zahtjeva vrijeme. Zato ovaj e, pristup komisije je dobar da bi uspio E, ovaj zakonodavni akt mora biti koherentan e, sa strategijom za e, alternativna goriva, a isto tako i za još jedan dokument koji se očekuje 16.5. Trebamo isto tako pomoći radnicima jer studije makroekonomskih učinaka imaju svoje rezultate, međutim situacija će biti teška E, u tvornicama, ali nova mobilnost je već tu. Europa treba pokazati e, viziju, treba biti proaktivna kako nitko ne bi bio napušten, a da isto vremeno treba zadržati svoju konkurentnost. Hvala i sada ću rado saslušati mišljenje izvjestitelja u sjeni. Hvala izvjestiteljici, bili ste sjajni. Na početku ćemo čuti gospodina Salinija iz EPP-a. Izvolite. Mm, Hvala. Imao sam sreću biti izvjestitelj EPP-a o ovom dosjeu i na Tranu i na Itreu. Tako da moram reći da postoje neki elementi oko kojih je nužno dogovoriti se jer nemamo polazišne točke koje su slične ili iste polazišnim točkama izvjestiteljice. U itre postoje također i neki elementi koji nam mogu poslužiti kao temelj dogovora. Dakle, moram reći da izvjestiteljica korektno govori o temi tehnološke neutralnosti posebno je koherentna s kriterijem tehnološke neutralnosti u prijedlogu koji govori o faktoru za korekciju gdje se točno govori o onome što možemo u tom smislu iskoristiti iz obnovljivih izvora energije kako bismo zadovoljili pariške ciljeve i ono što komisija od nas traži oko te teme. onda što se tiče revizije vrijednosti emisija, 15% do 25. kao što je predložila komisija, do 2030. 30%. Dakle, e, izvjestiteljica po mom mišljenju ovdje postavlja previsoke razine, jer mislim, kao što smo i rekli u raspravi, da će se na taj način previše stresa i pritiska usmjeriti na sustav i patiti će industrijska proizvodnja tako da nećemo moći postići ciljeve koje smo e, dogovorili u Parizu. Evo jednog primjera. Kao što znamo, 2017. godine kupovina dizelskih automobila smanjena je za 4%, ali je porasla nabavka automobila na benzinski pogon za 4%. Dakle, zagađujemo ili onečišćujemo još više procesi promjena kada imaju ekstremno dobar cilj koji trebaju postići, e, ti ciljevi trebaju naš realni pristup, naš dosljedan pristup, zato što ne smijemo uništavati našu industriju ciljevima koje ne možemo ostvariti. Zato ćemo naprosto imati poteškoća ili više šteta nego koristi. Postupan pristup omogućava političke odluke kojima ćemo postići korektne rezultate koje smo definirali u Parizu. Inače ćemo imati lanac proizvodnje zamislite sada na sve male dobavljače automobilske industrije koje bi u kratkom roku od samo nekoliko godina doživjeli da njihovi proizvodi nemaju više tržišta. A u međuvremenu kupci neće prihvatiti tu provokaciju, već će i dalje težiti vozilu koje manje košta. Dakle, trebamo ostati dosljedni, trebamo paziti na ravnotežu, a polazišna točka koju sugerira komisija je u redu, ali ja bi kolegama predložio da maksimalno prilagode naše zahtjeve o svijetu koji je idealan i koji sanjamo, da ih prilagode stvarnoj situaciji i održivom razvoju. Hvala lijepa gospodine Salini, ECR. Izvolite, gospodin. Tošenovski. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Ja bih također e, rekao da je pristup izvjestiteljice konstruktivan, pozitivan i za mene realističan. Ja volim, sviđa mi se taj pristup i mislim da trebamo doista biti vrlo pažljivi, oprezni kada govorimo o razini pritiska koji ćemo izvršiti na industriju i na cijelo gospodarstvo jasno je da se moramo strogo držati kriterija koje smo dogovorili. A što se tiče prijedloga komisije vezano za emisije CO2, mislim da prijedlog izvjestiteljice je nešto o čemu možemo raspravljati, to je dobar temelj za raspravu. Te mislim da možemo pronaći dobra kompromisna rješenja. Slažem se sa izvjestiteljicom kada spominje tehnološku neutralnost, tehnološka neutralnost je nešto što želimo sačuvati. Kad političari previše propisuju ili zadiru u razvoj tehnologije, tada je to uvijek imalo drastične implikacije ili posljedice. Zato mislim da tehnološka neutralnost je nešto što trebamo zadržati, iako bismo možda osobno preferirali jedan sustav na uštrb drugog. Jasno je da se trebamo koristiti i prirodnim plinom i drugim vrstama alternativnih goriva tako da ne znamo točno u kojem će smjeru svijet krenuti u budućnosti. Možda ćemo doći do novih inovativnih rješenja koja danas još ne poznajemo. Možda će se dogoditi neki um, povijesni preokret u korištenju ili proizvodnji baterija ili akumulatora, na primjer, što bi moglo promijeniti situaciju. I na kraju pitanje agencije koja bi se trebala baviti nadzorom. E, to je naravno još jedan dio problema koji će zahtijevati vrlo pažljivu raspravu jer se treba na svaki način izbjeći pretjerani administrativni teret koji bi mogao predstavljati prepreku u cijelom procesu. Dakle, općenito govoreći, proces mi se sviđa, izvješće je realno, izvješće je racionalno, a naravno morat ćemo neka e, pitanja rješavati putem amandmana. Na sve u svemu izvješće je dobro i zahvaljujem izvjestiteljici. Hvala. U ime Aldea gospodin Radoš. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. E, budući da cestovni promet čini 22% svih emisija stakleničkih plinova i taj se udio povećava od 1990. godine, a u njemu osobna vozila i laka gospodarska vozila čine čak 73% udjela. To govori o tome koliko je važna ova direktiva i ALDE podržava generalnu logiku prijedloga ali bih posebno naglasio potporu za prijedloge koje je izvjestiteljica e, postavila u prijedlogu mišljenja, a to je pojačana obveza država članica za dostavu vjerodostojnih podataka, kao i pojačana uloga komisije u prikupljanju podataka o stvarnim, a ne samo laboratorijskim emisijama. Jednako tako podržavam prijedlog izvjestiteljice da proizvođači koji ne postignu udio vozila sa nultom stopom emisije budu penalizirani sa striktnim ciljevima emisije stakleničkih plinova. Mislim da u prijedlogu uredbe nije dovoljno naglašena potreba doprinosa alternativnih goriva, goriva nove generacije, kao generalno onih goriva koja, koje daju manju emisiju i u tom smislu podržavam i one prijedloge izvjestiteljice koji idu za time da se i ta goriva uključe i da se direktiva o obnovljivim izvorima i ova direktiva ova uredba bolje povežu da to bude zapravo jedan integrirani e, prijedlog i mislim da komisija to nije dovoljno ovaj, postavila na pravilan način i amandmani koje ćemo predložiti ići će za time da se još više e, povežu ove dvije uredba i direktiva i da dobijemo jedan cjeloviti integrirani prijedlog. Što se tiče ambicioznih ciljeva koje je postavila izvjestiteljica u smislu da bi 2040. godine sva nova vozila bila vozila sa nultom emisijom, što je jedan vrlo ambiciozan cilj, kao i e, smanjenje emisije dakle u odnosu na komisijin prijedlog sa 15% 2025. na 20% za laka gospodarska vozila i na 25% za osobna vozila cilj za 2030. godinu sa 30% na 40, odnosno 50%, o tim ambicioznim ciljevima, ciljevima unutar ALDE-a ostajemo otvoreni za raspravu. Hvala lijepo. Hvala gospodine Radoš. Za zelene, gospodine Delote. Thanks to the rapporteur for a very welcome Hvala vam i hvala izvjestiteljici na ovom e, sjajnom mišljenju. Govorimo ime kolega Ekarta koji nije mogao biti ovdje nažalost, danas. Europa mora investirati u zelene automobile ukoliko želi biti lider eh, u eh, području zaštite okoliša. U ovom trenutku zaustajemo u automobilskoj industriji u tranziciji prema niskougličnoj mobilnosti. Kalifornija, Japan, Kina imaju sada vodeću ulogu. Želimo zadržati inovacije i sposobnost za tržišno natjecanje. Trebamo e, više ambicija nego što smo to dogovorili o Parizu. Želimo da prosjek e, smanjenja bude 45% do 2025. godine. Ta se cilj mora povećati na 75% do 2030. godine. Na prvi pogled može vam se činiti preradikalan ovaj zahtjev, međutim ciljevi se primjenjuju samo na prodaju novih automobila, a ne na postojeće. E, to je doista ambiciozno, ali izvedivo jer upravo danas je Volvo najavio da je njihov plan do 25. godine imati 50% električnih automobila u njihovoj prodaji, što je u skladu s našim zelenim prijedlogom. Dakle, trebamo e, ohrabriti takve hrabre, hrabre aktivnosti i djelovanje. E, potrebna nam je infrastruktura za punjanje električnih automobila. E, nula e, emisija vozila je nešto što nam je nužno kako bismo imali i nultu mobilnost, odnosno mobilnost sa nula emisija i promicali na način na taj način prodaju vozila sa niskom emisijom zaključujemo. Moramo ulagati u novu tehnologiju, novu proizvodnju i nove vještine. Uvjeren sam da naša automobilska industrija može voditi u zelenoj tranziciji ukoliko, u tranziciji ukoliko napravimo pravi okvir i ukoliko Europa onda želi ponovno postati vodiča u e, izgradnji i izvozu takvih automobila. Hvala, gospođa Kilonen u ime Goja. Merža, izvolite. Hvala, poštovane kolegice i kolege. Na početku najljepše zahvaljujem izvjestiteljici. Radi se o dobroj kombinaciji, pametnoj kombinaciji različitih pitanja u ovom izvješću. I mislim da je posao izvrsno obavljen ali postoji prostora da se tu još stvari malo poboljšaju. Mislim da moramo vrlo pažljivo analizirati tehnologije koje se koriste ili koje bi se mogle koristiti u budućnosti. A tu prije svega mislim na goriva. U ovom trenutku mislim da bismo trebali govoriti više o životnom ciklusu pojedinih e, vozila. Mi sad sada provjeravamo razinu emisija, ali isto tako važno je govoriti o životnom vijeku iskorištenih vozila, vozila koja su proizvedena u određenom trenutku i koliko traje vijek tog vozila od proizvodnje do njegovog kraja, koju vrstu energije to vozilo koristi i odakle ta energija dolazi. Naravno, Radi se o novim parafinskim gorivima. Čujem da je to neka nova vrsta u području biogoriva. Ja mislim da nije dobro samo usredotočiti se na jednu tehnologiju ili gledati samo na električne automobile. Više trebamo doznati oko različitih mogućnosti e, tehnoloških rješenja koja se nude. Tako da mislim da je hitno potrebno imati širu ili veću košaricu stvari koje možemo učiniti u kraćem i dužem vremenskom razdoblju. Dobro obavljen posao i drago mi je što ćemo nastaviti. Hvala. Sada ponovno, odnosno eh, dajem riječ zastupnicima, gospodin Kor. Draga Kristina, poštovana izvjestiteljice, puno hvala na ovom dobrom izvješću, no na nekim mjestima idete malo, malo predaleko. Šest je takvih točaka, po mom mišljenju. Prvo, ne trebamo Europsku agenciju za nadziranje cestovnog prometa. Kada govorimo o odobrenju za pojedina vozila dogovorili smo se da ne trebamo takvu agenciju, tako da nam ne treba ta tema ponovno. Druga stvar, i ja sam i danas uvjerenja da je cilj do 2030. u redu, ali da nemamo potrebe za među ciljem za 2025. Dakle, to je nužno zbog toga što želimo planirati industrijsku proizvodnju uz ambiciozne i realne ciljeve, ali još nemamo izlazne vrijednosti. Zato mi se ne čini da bismo trebali još dalje činiti ambicioznijima već ambiciozne ciljeve. Treće, e, komisija bi htjela poticajima nešto pot postići, a ne kaznama. Četvrto, okrenuti smo jasno budućnosti bez emisija, ali trebamo znati koji je ugljični otisak ne samo vozila, već i pojedinih energenata postojeće tehnologije e, motora sa sagorjenavanjem ne smiju biti bačene u vjetar zato što oni imaju veliki potencijal postati učinkovitijima. I ja sam kao i prije mišljenja da Trebamo ostati tehnološki neutralni, to smo danas već čuli. I na kraju, ne najmanje važno, promjena izmjere emisije CO2 uz uzimanje u obzir mase vozila, to je nešto što ne mogu pozdraviti. Što skuplja budu nova vozila, to će dulje stara vozila živjeti na našim cestama. Hvala. Gospodine Piper, izvolite, hvala e, lijepa. E, podržavam sve ovo što je rekao kolega Koh, Agencija za nadzor na, cestama, to, to svakako podupirem. Možda ako bi ona bila u mom izbornom krugu, možda bih ju po, po, podržao, ali ovako ne, ovako se e, priključujem gospodinu Kohu. Što se tiče Volvo primjera, nemojmo marketinški nasjedati na takve stvari. Volvo je jedini proizvođač koji još nije proizvod jedno jedino električno vozilo. Dakle, molim vas lijepo, nemojmo se na to obazirati. E, još nešto o izvješću. Čini mi se da ciljevi koje kanimo provesti sankcijama ili kaznama, ti su ciljevi previsoki, tako da vam želim iznijeti sad samo jedan argument. Ako idemo prema električnoj mobilnosti ili električnim automobilima, to za Njemačku znači da imamo električne automobile, da, ali je struja proizvedena iz kamenog ugljena. Kameni ugljen se koristi i za proizvodnju akumulatora i akumulatorskih baterija. I onda što smo postigli tim našim e, strogim e, mjerama? Dakle, trebamo pogledati o čemu se radi, o, tim novim vrijednostima, razvoju obnovljive energije. To mora ići u korak s našim ciljevima. Jer ako budemo jednostrano djelovali, tada ćemo jednom upasti u klopku i ostvariti potpuno suprotno ono, e, potpuno suprotno od onoga što smo željeli. Hvala gospodine Peter, gospođa Monte. Hvala gospodine Piper, gospođa Del Monte. Hvala vam lijepa predsjedniče. Hvala izvjestiteljici i mislim da su to dobri, dobri ciljevi, pogotovo do 2030. a u skladu s onim što je Europa e, zacrtala na razini smanjenja i emisija. Ali trebamo uzeti u obzir i ponašanja naših kupaca u trenutku kada kupuju novo vozilo. U ovom trenutku europsko tržište je ovdje jako različito. U nekim državama državama članicama biti će moguće aktivirati sustav poticaja, a u drugima pak u bliskoj budućnosti nećemo imati uvjete da se to doista i provede. Tako da bi po meni bilo korisno napraviti negdje po sredini perioda određenu procjenu da vidimo koja vozila vozena alternativna goriva um, u skladu sa izmjenama tehnološke vrste. I onda na temelju brojki mogli bismo možda ostvariti dodatne ambiciozne ciljeve. I na kraju usporedba lakih gospodarskih vozila za prijenos robe u usporedbi sa vozilima koje prenose putnike. Čini mi se da se to ne može uspoređivati. To su potpuno različiti e, sektori e, prijevoza i mislim da to treba uzeti u obzir. Hvala vam. Zahvaljujem gospođo De Monte, gospodin Hammer. Zahvaljujem. Hvala lijepa izvjestiteljici. Kao što je kolega Radoš rekao, Promet je odgovoran za 30% emisija CO2. To je jedini sektor gdje emisije rastu zato što je stalno ignoriran u cijeloj raspravi oko klimatskih promjena e, do dizel skandala. Ali gospodine Salini, vi ste u potpunosti u krivu. Rekli ste da je dizel bolji od benzina. To je bilo prije 30 godina praksa u e, Njemačkoj. Zato smo dizel oporezovali sa 18 centi. Zašto? je dizel je bio jeftiniji, automobili smo po, su postajali veći i teži i današnja konačna bilanca je negativna. Uopće se nismo, e, nismo uzimali u obzir NOx emisije i E, sitnu prašinu. Sada imamo 6000 preranih smrti godišnje koji su izazvani takvim onečišćenjem, što znači da u Njemačkoj subvencioniramo ranu smrt 6000 ljudi sa ovim subvencijama za dizel. I bez obzira ovog kaznenog dijela, strašnog skandala sa dizel proizvodnjom, ništa se nije promijenilo, iako je stanje u bilanci lošije. Što se tiče našeg saveza za željeznice, oni traže da se smanji subvencija za dizel jer bi se smanjila konkurentnost cestovnog prostora e, i prijevoza. Druga stvar, ja sam za neutralnost. Što je sa međutim tehničkom neutralnošću naših akumulatora. Ne znamo što će biti za 10 godina. Zato trebamo promatrati koliko je vozilo na cesti, koliko dugo živi, proizvodnju, korištenje, i recikliranje. I tu još uvijek nemamo odgovor na pitanje što je najbolje. A kad to budemo znali, kad budemo znali sve o životnom ciklusu vozila, onda ćemo znati i odgovore. Tu gospodinu Piperu dajem pravo. Mi smo u Njemačkoj ponosni na 30% obnovljivih izvora, ali ako svi vozimo električne automobile, odakle ćemo dobiti struju? Pa ne iz utikača, nego iz ugljenokopa, iz ugljena. To je najprljavija energija, a onda ćemo to koristiti za takozvane čiste automobile. Dakle, trebamo širi pogled. I posljednja točka, gospodin Koh, 2030. a ne 2025. To nam je jasno. Dugoročni ciljevi su uvijek sjajni, ali ako ne napravimo prvi korak, ne možemo napraviti ni drugi ni treći. Zato nam trebaju kratkoročni ciljevi. Možemo se prepirati oko toga koliko će oni trajati, ali ne možemo reći da imamo još 12 godina vremena, jednom je automobilska industrija ukrala 20 godina, 20 godina prijevarama. Nitko nije odgovarao, nitko ne sjedi u istražnom zatvoru, jedino u Sjedinjenim državama. To je doista skandal za pravnu državu u Njemačku i za Europu i zato nam trebaju kratkoročni ciljevi kako bismo korigirali pogreške iz prošlosti. Hvala vam. Hvala, Hvala gospodine Kramer. Ja sam se zadnji zapisao na popis govornika kako bih i ja iznio svoja razmišljenja. Prvo, unatoč povećanju ekoloških rezultata vozila od zadnjih 15 godina, dakle, vozila manje zagađuju i emisije se bolje kontroliraju, situacija se pogoršala i to zbog obujma samog prometa. Ima više parametara u tom smislu. S jedne strane postoji e, bruto performanse vozila, a postoji i određeni broj e, društvenih problema i vezanih uz ponašanje. E, primjerice, emisije vozila, na primjer 90 e, grama CO2 po kilometru, a istovremeno samo jedna osoba je u automobilu. Pa se postavlja pitanje brojki. Ne znam, možda je to parametar koji je teško uvrstiti, ali potreban je taj, e, taj društveni parametar. Mislim da je to jako važno jer u suštini ako stalno se vozim sam, e, moje ponašanje će biti e, puno štetnije nego da vas je više. Druga napomena. Slušao sam raspravu i ona se jako poklapa s jučerašnjom raspravom u ITREU. Tu su tri ciljeva, cilja koja se ponavljaju, a to je okolišni cilj, tehnološki cilj i ekonomski cilj. Što više pritisnete jednu pedalu, ako su ciljevi pedale, to ima utjecaja e, na druge pedale, odnosno druge ciljeve. Pogotovo ako e, uvedete dosta visoke standarde i kriterije, onda će to industriji biti teško pratiti. A ako se usmjerite isključivo e, ako pitate isključivo industrijske aktere, oni će vam dati svoje višenje. Dakle, treba čuti jedne i druge i neki su više osjetljivi na okoliš ili su izrazito osjetljivi na okoliš, a drugi su više usmjereni na ekonomske ciljeve. I treći komentar. Treba razmišljati isto tako i o postupanju komisije. Nisam obožavatelj komisije, ali postoji procedura. Ovime se preinačuje postojeća e, uredba. Tu postoji kontinuitet. Postoje neki koji žele na neki način e, regulatorni e, prekid. I e, neki računaju u gramima da prijeđemo recimo s 30 na 60 grama. Ono što želim reći je da takvi prijedlozi dovode do prekida umjesto kontinuiteta. Dakle, treba razmisliti o tome što želimo. Prekid ili kontinuitet. Ili ćemo dakle reći, um, sjećam se e, raspravom odboru e, kada su nam su nam predstavljali električna vozila i rečeno je da od 2015. godine sve će ići prema gore. To se nije baš tako dogodilo. I treba paziti u kojem smjeru stvari idu u odnosu na prognoze svi su inzistirali na tehnološkoj neutralnosti. Mislim da je to dobro. Mislim da ne bismo se ne, trebali ponašati kao hazarderi. Bilo da se radi o kvalitativnim ili e, kvantitativnim okladama. Mislim da tehnološka neutralnost je jako važna, ali e, to nije lako postići. Nije lako izbaciti e, uvjete, jer je to nešto je jako važno. Naravno, ne treba se toga držati e, jako striktno, ali treba e, biti manje rigorozan. Isto tako, govorili smo i o globalnim učincima i to mi se čini da je u redu. Ja sam, ja zagovaram agenciju i mislim da je odbor Emis e, pozitivno se izjasnio o agenciji. Gospodine Piper, nemojte biti očeni, možemo mi postići naše ciljeve. I na kraju, postoji jedan problem a koji je vezan uz infrastrukturu. Mislim da su neki od vas to spomenuli. To je infrastruktura koja može omogućiti novim vozilima da koriste e, nove vrste goriva. E, no, postoji jedna tema koja nije spomenuta ni prije, a e, to je da se autonomija električnih vozila mijenja. Ako imate u prvoj generaciji električna vozila koja mogu ići 120 km, vama je cilj e, imati mjesta za punjenje e, svakih 120 km. I vi želite da infrastruktura omogućuje, omogućuje brzo punjenje. I kad je riječ o električnim vozilima, tu je naravno i druga generacija i treća generacija, ali to je nova rasprava i ta rasprava će se nastaviti. Mislim da trebamo naći rješenje koje bi bilo razumno. Ne trebamo se kladiti na budućnost, E, trebamo biti oprezni kad je riječ o brojkama, to je pitanje e, tehnološke e, neutralnosti, ali treba zaštiti tržišno natjecanje. U protivnom ćemo ostati po strani. Ne smijemo isto tako previše opteretiti industriju, a isto tako trebamo pratiti tehnološki razvoj. Ismail, vi ste tražili riječ? Hvala lijepa. Dakle, ja mislim da se ovdje ne radi o nekakvim novim čudnim izumima, već se radi o tehnološkoj neutralnosti. To je nešto um, što smo prije već trebali imati na umu. Puno toga je već rečeno, ali pozivam na razum. Jer kad gospodin Kramer govori o ovom ogromnom broju mrtvih. To nis je apsolutna brojka, to su statistički podaci. Kada gospodin Piper govori o 45% struje koje dobivamo iz ugljena i slično, onda moramo reći da ukoliko motori budu električni motori temeljem obnovljivih izvora energije, tada naravno nećemo trebati toliko ugljena. Međutim, ovdje se ne radi o tome sviđa li nam se nešto ili ne, jesmo li zagovornici industrijske proizvodnje ili zaštite okoliša, već se radi o dva cilja. Prvo, kako ćemo očuvati našu planetu, kako ćemo smanjiti globalno zatopljenje i kako će industrija u Europi, posebno automobilska industrija za 25 ili 30 godina ostati i dalje svjetski lider, vodeća industrija u svijetu. E, Nokia, Kodak, neću govoriti o tim primjerima, ali Dobre namjere nisu dovoljne. Ako želimo dobro automobilskoj industriji, tada moramo postaviti ciljeve koje oni stvarno mogu i ostvariti. A ti ciljevi možda neće biti dovoljno ambiciozni, neće vrijediti ako su pre pre premekani, ako e, politički možemo provesti ciljeve tako e, da nisu dostupni ili nisu ostvarivi, to također nije dobro. Dakle, pozivam na razum i na racionalno rješenje. Tako da ću prijedlog komisije po mom mišljenju ocijeniti prema formuliranom među cilju. Da među cilja nema, tada naša industrija vjerojatno ne bi stvari uzela ozbiljno. Mm, vraćam se u 2013. godinu. Ne znam sjećaju li se kolege, radi se o direktivi o infrastrukturi za alternativne izvore energije. Tada smo imali veliku priliku, ako, e, da smo tada slušali prijedlog komisije, danas bismo imali značajno veće mogućnosti korištenja alternativne infrastrukture. Mi smo sada izgubili četiri godine. Govorili smo o nekakvim nacionalnim planovima djelovanja i tako dalje. Dakle, među cilj, među cilj koji je racionalan, ostvariv, istovremeno je ambiciozan. A onda cilj do 2030 kako bismo našu industriju već danas usmjerili prema tom cilju. A to je hoćemo li imati tehniku sagorjevanja ili ne, ili će ona završiti svoj ciklus, ja moram sasvim otvoreno reći, ja nisam siguran u kojem ćemo smjeru ići. Nisam niti za ove koji su zeleni, niti za ove koji su u desnom spektru naših stranaka. Ne znam što će se dogoditi. Moramo pogledati je li stvarno smisleno razvijati tehnologije koje funkcioniraju temeljem sagrojevanja i imaju vrlo niske emisije CO2, pa nemojmo to odmah osuđivati. Ali istovremeno ne smijemo zatvarati oči pred činjenicom da svijet kreće prema um, hidrovodicima, prema električnim automobilima. Dakle, nemojmo produljivati ovu agoniju jer ćemo za 15, 20 i 25 godina kupovati negdje drugdje naša vozila, a naša automobilska industrija će propasti. E, kao što si, dragi Dominik, ti rekao, budimo hladne glave, razmotrimo svjetski trend – svjetske trendove, pogledajmo što možemo učiniti jer je Evropska unija i dalje najsnažnije tržište na svijetu. Kina ima 1,3 milijarde različitih mjera e, do 2020. U Kini se radi o kvoti proizvodnja za e-automobile, a kod nas se radi o kvoti prodaje tih automobila. To je velika razlika. Lakše je povisiti proizvodnju sa 1 na x nego prodati te automobile i staviti ih, da tako kažem, u promet, na cestu. Dakle, moramo pogledati sve mogućnosti kako bismo brzo imali izvedivu strategiju za smanjenje emisije CO2 i zadržali tehnološku neustralnost. Hvala vam riječ komisiji. Možete li se molim vas ograničiti na pet minuta u svom izlaganju jer malo kasnimo? Hvala. Thank you very much. Puno hvala. Kad govorite o automobilima uvijek je teško, ograničite se na pet minuta jer je to jako važno pitanje. Mislim da želim naglasiti sljedeće. Prijedlog komisije e, ima tri različita cilja. Okoliš je prvi, drugo što to znači za potrošače i građane u Europi, a treće koji je učinak za zapošljavanje, a to je vezano uz inovacije u budućnosti danas su sve te teme spomenute. Kad je riječ o okolišu, ovaj prijedlog treba osigurati da Europska unija bude u mogućnosti ispuniti svoje obveze po Pariškom sporazumu što znači minus 40% do 2030. godine. Ako pogledate našu procjenu učinka, e, cestovni prijevoz bi trebao postići 25% toga, e, time ćemo postići 22%. Tu su i drugi prijedlozi komisije koji će smanjiti emisije na potrebnu razinu. Eurovinjeta, čista vozila, e, kombinirani prijevoz, a isto tako i mandati za miješanje e, goriva u e, novoj direktivi o obnovljivim izvorima. Ja ću se vratiti na to pitanje. Kada je riječ o e, drugoj točki, o potrošačima, cilj koji predlaže komisije će dati potrošačima prednost 2030. godine od oko 1400 eura, što bi trebao biti poticaj za kupnju čišćih automobila. Kada bismo povećali te ciljeve, onda bi e, se ta korist za e, potrošače smanjila. Bila bi 400 eura ako bismo išli na niži postotak ili 1000 e, eura. Dakle, prijedlog komisije želi glatki prijelaz u automobilskoj industriji, jasno je da su potrebne daljne inovacije u toj industriji, osobito kad je riječ o električnim motorima. No, ako pogledate prijedlog komisiju, to se radi tako da imamo e, glatki prijelaz koji neće imati negativan učinak na zapošljavanje u Europi. Ako krenemo brže u toj tranziciji, onda ne možemo isključiti da će se povećati nezaposlenost. E, dvije stvari koje želim reći još su sljedeće. Amandman 43 koji povezuje prijedlog o automobilima sa potrošnjom obnovljive energije. Jako je važno shvatiti sljedeće. Ako bismo tako nešto usvojili, e, to znači da ćete dva puta dobiti e, dobiti e, pomoć, odnosno subvenciju pa bismo imali dvostruko brojanje. Dakle, ne možemo smanjiti te redukcije dva put i onda nećemo postići željene redukcije u transportnom sektoru. Ako želite tako nešto uvesti, morat ćete imati bitno više ciljeve kako sveukupna redukcija u cestovnom prijevozu bude postignuta kako se traži. Zatim se puno raspravljalo o tome kako kakve mjere treba koristiti, da li životni ciklus, e, da li e, neki drugi parametri, dakle to su parametri koji iziskuju vrijeme. Komisija je svjesna da se nešto treba učiniti i da tu postoji nešto, ali prijeći na sasvim drugačije cikluse testiranja će iziskivati niz godina. Ako pogledate duplove LTP, novi e, ciklus testiranja e, je tražio 6 do 8 godina da na kraju dođemo do stvarnog testa emisija. To je jako složeno jer to ovisi o broju ljudi u automobilu, e, što ste stavili u automobil, koliko brzo vozite, ovisi o tome kuda vozite. Dakle, to je puno složenije od ciklusa e, testiranja. Zato bih e, savjetovao oprez kad je riječ o predloženim amandmanima, jer neki od njih jednostavno tehnički nisu izvedivi u zadanom vremenskom okviru. Puno hvala. 11 sekundi sam prekoračio. Hvala komisiji, gospođo izvjestiteljice. Kristin, evo, zaključite raspravu. Samo jednu riječ mogu reći ili mogu ipak nekoliko. Prije svega hvala izvjestiteljima u sjeni, zastupnicima i komisiji na komentarima. Primijetila sam e, da postoji određena konvergencija vezana uz činjenicu da je potrebno podržati prijedloge komisije vezano uz način na koji ćemo se pridržavati Pariškog sporazuma. To je nešto što je dobro. Jako je važno držati na umu da je moguć i ekološki i ekonomski pristup, a da pritom se oni ne kose, već nadopunjuju. Mislim da je to nešto što će pripomoći i industriji i unaprijediti kvalitetu života unutar Unije. I to u skladu s našim ambicijama, jer ambicije je potrebno imati, da treba biti realističan, ali istovremeno, unatoč svemu, treba na neki način dati zamah kako bi se ostvarili ovi ciljevi koji se ne trebaju ostvariti za 30-40 godina, već uskoro. Kad je riječ o tehnološkoj neutralnosti, postoji i u tom smislu važan konsenzus, a jednako vrijedi i za životni ciklus E, jer tu treba uzeti u obzir e, različite aspekte. Ne postoji samo jedan tip vozila koje treba proizvoditi u godinama koje su pred nama, već trebamo i dalje raditi na pitanju miksa, kombinacije. E, I to, na tome treba raditi putem više izvješća i ići u istom smjeru. Kad je riječ o testovima u stvarnim uvjetima, drago nam je da je komisija saslušala naše rasprave u okviru istražnog povjerenstva EMIS. Bilo bi doista štetno da se ne pokrene ovaj sustav, iako je na početku to zamišljeno kao eksperimentalna faza. I kao što su neki izvjestitelji u sjeni rekli, pitanje kontrole su, kontrola je jako bitna, treba biti djelotvorna, i e, trebamo e, štititi princip jedne europske agencije. Izvjestitelji u sjeni e, će se sa mnom sastanci, sastati više puta, onoliko koliko je puta potrebno kako bismo došli do prijedloga koji će dobiti podršku većinu kolega. Hvala. Rok za amandmane je 17. svibnja u 18 sati. Prema našem dnevnom redu imamo sastanak o radnoj skupini o turizmu. Ta, tako da ja moram otići na taj sastanak, a predajem e, predsjedavanje našem nadležnom potpredsjedniku. Köszöntöm a bizottság tagjait, és egy kicsit megkésve, de elkezdjük a... Hvala vam lijepa. Počinjemo nešto kasnije, zato ćemo početi odmah bez odlaganja. I to s temom koja je ranije bila vrlo često na našem rasporedu, Razgovarali smo o toj temi često u Briselu, u Londonu, pa sam se ja odlučio za saslušanje oko ove teme. Želio sam dakle to organizirati. Tako da pozdravljam sve prijatelje i zastupnike različitih organizacija koje su prihvatile naš poziv, a naravno pozdravljam i sve koji su E, ovdje e, uvijek što se tiče ove posebne skupine. Ja sam želio samo reći što smo zadnje postigli i učinili, onda ćemo doći na našu stvarnu temu. Dakle, u dogovoru sa našim predsjedateljem organizirali smo ovaj sastanak danas, međutim, naša predsjedateljica ne može biti, nažalost, danas ovdje, no slaže se sa svime što ćemo danas činiti. Sada, što se dogodilo proteklih tjedana? Zadnji put smo se sastali 27. veljače, to je bila to je bio sastanak posebne radne skupine Task Force. Imali smo glavnog tajnika kao gosta. A sljedećeg dana je gospodin Tajani potpisao sporazum o suradnji s glavnim tajnikom. E, taj je doista dokument primjeren dokument suradnje Europskog parlamenta i Međunarodne organizacije za razvoj turizma. Nadam se da ćemo moći surađivati u budućnosti i da ćete biti u ovom odboru zainteresirani za to. Prošlog tjedna održan je sastanak u Buenos Airesu. Ja sam predstavljao Evropsku uniju jer drugih predstavnika nije bilo na tom sastanku. Te želim skrenuti vašu pozornost na činjenicu da smo tamo imali susrete sa čitavim nizom organizacija i poslovnih subjekata u turizmu koji su predložili čitav niz snažnih inicijativa, prije svega um, se radilo o ukidanju viznih režima, često se pozivalo i na situaciju u Europskoj uniji. Govorilo se i o sigurnosti putovanja, a imali smo o tome i priopćenje za tisak Svjetske turističke organizacije. Imali smo i sastanak turizam u Bugarskoj jer se radi o bugarskom predsjedanju prije nekoliko tjedana e, te bih e, želio čestitati bugarskom predsjedništvu na organizaciji doista sjajnog sastanka o turizmu na vrlo visokoj razini a to se doista rijetko ranije viđalo. Mislim da je to dobar primjer koji bismo mogli preuzeti i u budućnosti, odnosno sljedeće države koje budu predsjedale bi mogle napraviti tako nešto. Radilo se doista o sjajnom sastanku. Zatim imamo sastanak hoteljera ovaj tjedan. E, to će biti sastanak organizacije koja okuplja hoteljere i ugostitelje. Biće viso, vrlo visoka razina tog sastanka koji će se održati, održati u Beću. I na kraju moram reći da smo nedavno pokrenuli stranicu e, Evropski glavni gradovi za pametni turizam. to je potaknula naša komisija, te podsjećam da je zgodno posjetiti tu stranicu tu stranicu kako bismo o njoj odlučivali na jesen i kako bismo mogli dodijeliti prve nagrade tih takozvanih pametnih turističkih gradova Smart Capital of Tourism. Biće tu i popratnih događanja u parlamentu i drugdje, e, pa bi bilo dobro da se oko toga informirate. Što se tiče sastanka u veljači, tada je parlament usvojio rezoluciju o novom financijskom okviru Zahtjeva se jedna posebna stavka koja bi bila namijenjena turizmu. Pregovori traju, ali čini mi se da nismo pobjedili jer turistički lobby nije toliko snažan u institucijama da bi uspjeli u zagovaranju ove ideje. Ponekad mi se čini da parlament radi sve što je moguće, ali s druge strane komisija, ne povjerenica Bjenkovska koja je odgovorna za, za proračun, već komisija je ta koja treba djelovati. Poslali smo dopis i predsjedniku Junkeru i povjereniku Oettingeru i zahtjevali smo da turizam bude zastupljen na adekvatan način određenim sredstvima u proračunu. Računam da ćete nam i vi pomoći da napravimo pritisak e, u komisiju na tom smislu. A što se tiče vizne politike, komisija je predstavila e, vizne politike. Naravno, željeli bismo čuti i mišljenje odbora Trana nažalost ostalo je e, izvan razmatranja nekoliko naših prijedloga ali imamo čitav niz inicijativa koje je također komisija prihvatila a željeli bismo da to uđe u nove vizne režime, dakle višekratna viza ili slično viza za višekratni ulazak. Ako naravno imate drugih ideja, molim vas da nam se javite. A sada krećemo na temu današnjeg saslušanja. Hvala lijepa predsjednici koja je prihvatila ovo naše mišljenje, dakle da razgovaramo o utjecaju Brexita na turizam. Rijetko se govori o toj temi na velikim i turističkim sajmovima. O svemu su raspravljali London i Evropska unija, ali e, ne o turizmu. ako netko misli da Brexit nema utjecaja na turizam, vara se. Taj će utjecaj biti znatan. Zračni prijevoznici, agencije koje organiziraju putovanja, svi oni trebaju znati godinu dana unaprijed kakva će biti situacija, kako bi mogli organizirati svoj posao nakon Brexita. I upravo zbog toga smo danas odlučili pozvati stručnjake i konzultirati ih. Evo nekoliko brojčanih podataka. 76% Britanaca izabire evropske destinacije za svoje putovanje, a jako puno državljana Evropske unije putuje e, u, Ujedinjenu kraljevinu. Radi se o velikim brojčanim podacima, tako da ne možemo to zanemariti. Sada ću dati riječ našim stručnjacima. Prvo će govoriti dr. Thomas Jenkins, koji je ovdje zastupnik Europske turističke udruge ili udruženja. Imate vremena 7 minuta kako bismo kasnije mogli otvoriti raspravu. Izvolite. E, hvala vam lijepa. Doista je velika čast za mene obratiti se ovdje vama danas. Ja sam Thomas Jenkins i predsjedavam Europskom turističkom organizacijom ili udruženjem. Radi se o agencijama koje imaju urede u Ujedinjenoj kraljevini i duboko smo zabrinuti o tome što će se dogoditi s Brexitom. Brexit da Citiram Čerčila, sve stvari počinju citatom Čerčila. On je e, rekao da je Rusija e, misterija e, u enigmi. Eto, ako se to može riješiti, tada smo to morali učiniti u interesu same Rusije. No što je s Brexitom? Ovdje je doista teško vidjeti koji su nacionalni interesi, osim možda vezano za ribolov. Međutim, u ovom trenutku e, ide e, jedna šala ako e, vam Brexit da nekakvu ponudu, to ne možete odbiti, odnosno ne možete ju niti razumjeti. Kada raspravljamo o Brexitu, onda stvarno imamo jednu kimeru pred sobom. Kimera e, jest istovremeno hibrid, e, radi se o mezopotanskom lavu, o zmiji i o E, naravno, to nije neka domaća životinja koju bismo rado imali. Dakle, kimera je hibrida i ujedno i fantazija, mašta. I to je ono što je Brexit u ovom trenutku. Dakle, maštamo o intelektualnoj konzistenciji koju ćete povezati sa činjenicama. I upravo mi kao poslovni ljudi raspolažemo činjenicama u turizmu, a ovdje činjenice jednostavno nema. A vi sad tražite od mene da vam kažem što je tvrdi, a što meki Brexit, hard ili soft Brexit. Ništa, doista ništa vam ne mogu o tome reći. Najveća dodana vrijednost u turizmu, evo samo nekoliko mm, naputaka za razmišljanje, je prodaja prodaja je naprosto jedna karta, to nije samo e, karta u vrijednosti od 15-20 eura, već je to jedna hotelska soba koja košta 200 ili 300 eura. E, doista najveći problem će biti razdvajanje PDV aranžmana e, u vrijeme Brexita. Jer ukoliko PDV sustav ne bude funkcionirao u Europi, to će biti katastrofalno za poduzeća koja će raditi u Europi ili poslovati. Druga najvažnija komponenta u turizmu su ljudi. Tako da će, ukoliko budemo imali doista čvrst, tvrdi Brexit, to imati katastrofalni učinak i na ljude koji rade u turizmu Ujedinjenoj kraljevini u Europskoj uniji. Ujedinjena kraljevina ima kompanije čih 70 do 80% kadrova e, dolazi iz drugih zemalja. Dakle, radi se o vitalnoj komponenti EU turizma. Bitno je da u Ujedinjenoj kraljevini rade kompanije koje šalju ljude u Europu i koje nisu e, građani Ujedinjene kraljevine. Isto vrijedi i za američke operatere. Na koji način će Brexit djelovati na poslovne subjekte? Trajna nesigurnost, no to naravno nije dobro. Zatim smanjenje raznolikosti volumena, imamo određene kompanije u Ujedinjenoj kraljevini, onda manja ulaganja koja se evo već osjećaju. Što je sa regulatornim okvirom nakon Brexita? To je doista komplicirano ako ste zainteresirani za to pitanje postoji snažan poticaj harmonizacije unutar e, industrijskog sektora. Industrije ne žele imati posebne odredbe, nitko ne želi igrati pod vama različitim pravilima. Dakle, ukoliko dođe do prekida u harmonizaciji, možemo vidjeti da će vjerojatno kompanije e, imati svoje podružnice u Briselu ili negdje drugdje u Europi, jer imamo četiri temeljne slobode koje su iznimno važne za turizam. Dakle, ljudi se kreću, idu onamo gdje postoji potražnja. Osim toga, Evropska unija je dinamična E, dinamična u stvaranju uvijek novog i boljeg poslovnog okruženja. Tako da postoje jako puno područja gdje ćemo napraviti reforme koje su vitalne za Europsku uniju. Na primjer, direktiva koja će stupiti na snagu e, za dva mjeseca je već zastarjela. Radi se o reformi distribucije putovanja, a to se nevjerojatnom brzinom i nevjerojatno dramatično mijenja u zadnje četiri ili pet godina dok smo radili na toj direktivi. Dakle, odmah trebamo pokrenuti nove reforme i te rasprave trebaju početi sada sa novim paketom putnih direktiva. Hoće li Ujedinjena kraljevina kao najveće tržište u Europi biti pogađena time ili kako će u uopće djelovati u okviru tog tržišta. Hoće li to utjecati na rast? Odgovor je da. Mi prodajemo Europu kao destinaciju. To je najveći pojedinačni proizvod koji imamo. To je paket paris london Kad prodajemo paris london prodajemo uslužne djelatnosti u Parizu i Londonu. Eto, sve drugo bi stvaralo novi administrativni teret na London i Pariz, škodilo bi evropskoj privlačnosti i konkurentnosti kao destinacije. I koja je moja glavna poruka pregovaračima? Kao sva udruženja, borimo se za status quo, što je dulje moguće. to je ono što želimo zadržati. Dakle, Pregovarači su ljudi koji se bore oko određenih ideja, ali mi trebamo neku nadu. Trebamo da će, e, nadu da će se nešto dogoditi iznenada. Deus ex machina je nešto što bi trebalo doći u obliku nacionalnih vlastitih interesa. Hvala vam. Hvala, bili ste sjajni, samo sedam minuta i bili su osim toga vrlo zanimljivi. Sljedeći je Mark Tancer iz um, APTA Travel Association. Izvolite i opet imate 7 minuta. Hvala. Hvala vam na pozivu. Inače, mi smo najveća putnička, um, putničko udruženje. Ukupni promet je oko 40 milijardi eura Uglavnom se bavimo putovanjima za odmor i šaljemo britanske e, državljane u druge zemlje, pogotovo u Europsku uniju. kada e, je bio navljen referendum, nismo govorili ljudima kako da glasuju, budući da smo prilično prisutni u javnosti. Imamo usluge i za poslovne putnike i turiste. Mi mislimo da treba se zadržati status quo, mislimo da to omogućuje rast turizma i rast na destinacijama. I mi mislimo da ne bi trebalo doći do e, novih e, uredbi. Ovo što sada imamo uljeva povjerenje. Kao što je već rečeno, o čemu se radi? Mi smo napravili analizu E, u Europskoj uniji i to za sedam e, najvažnijih tržišta za turizam Europske unije. Možete vidjeti 53 milijuna e, putovanja u Europsku uniju, 37 milijardi eura u bruto dodanoj vrijednosti, 860 tisuća radnih mjesta, 440 tisuća poduzeća koje podupiremo, sedam ekonomija, 37 milijardi eura u smislu dodane vrijednosti. To je važno ne samo za Britaniju, već i za destinacije na koje se upućuju naši klijenti. Koji su, temelji tog našeg e, uspjeha, a to bismo htjeli tijekom pregovora zadržati? Neću vas iznenaditi što ću prvo navesti zrakoplovstvo. Većina putuje u Veliku Britaniju zrakoplovom i jako zagovaramo Open Sky Agreement, ugovor o otvorenom nebu, jer se time omogućuje ljudima koji se prije ne bi mogli e, priuštiti e, put da to učine. Htjeli bismo to zadržati. I to bi bilo u interesu obiju strana, i Ujedinjene kraljevine i Europske unije industrija turizma uključuje mobilnost ključnih radnika. Tu su pratitelji turistički, zatim radnici na skijalištima i tako dalje. Htjeli bismo i tu mobilnost zadržati. Tu će se pojaviti pitanja vezana uz jedinstveno tržište, slobodno kretanje radnika i tako dalje. I mi moramo to naglasiti kao nešto što je jako važno za turizam. Isto tako slobodni protok preko granica. Koristimo više manje sličnu infrastrukturu kao teretni prijevoz e, i bit će izazov brzo prelaženje, prelaženje granica. To vrijedi i za teret i za ljude. To je nešto na tem, čemu trebamo inzistirati u pregovorima jer ne smijemo e, dozvoliti duga čekanja na granicama a isto tako rast industrije ovisi o zadržavanju e, potrošačkog povjerenja. Ali isto tako postoje recipročni aranžmani vezano uz e, europsku zdravstvenu iskaznicu koja e, osigurava europske državljane i bilo bi dobro da se to može zadržati, zatim ukidanje naknada mobilnog roaminga i tako dalje. Dakle, to su pitanja koja su jako važna da bi se zadržala ova razina turizma. Ono što bismo htjeli da se nastavi, da se zadrži je ono što bismo htjeli izbjeći je tvrdi Brexit. Bez zrakoplovstva, mislim to je nezamislivo, to bi imalo katastrofalne posljedice. Isto tako želimo izbjeći e, kliše poput litice, efekta e, litice. Ne želimo e, nesigurnost do trećeg mjeseca iduće godine, 2020. godine, gdje ljudi neće, dokad ljudi neće znati kakva će situacija biti. Naša strategija, dakle u našem odruženju, je da napravimo analize, da surađujemo s britanskom vladom kako bi oni shvatili važnost ovoga i u društvenom i u ekonomskom smislu za građane. A također surađujemo i, sa, i bilateralno sa onim zemljama koje su najpogođenije kao destinacije. U gotovo 100% slučajeva se složi, zapravo smo suglasni oko ovih stvari i da je to nešto što treba zadržati. Često se ekonomska logika ne poklapa s političkom retorikom. Nas frustrira činjenica da se, da se puno više može čuti retorike od konkretnih aranžmana u budućnosti. Mislim da je pozitivno je da je naša premijerka počela pokazivati da su neke tvrde crne linije više nisu toliko tvrde. Primjerice kada je govorila o zadržavanju e, naše agencije za zrakoplovstvo i za svemir, to je nešto što nam je bitno. Isto vrijedi i za Europski sud, naprosto ne možemo se samo presjeći sve veze s time. E, mi u ovoj ključnoj fazi ćemo apelirati na vladu na sljedeći način. Mislim da Britanija treba jasno sve reći. Ne možemo dobiti sve, ne možemo imati potpuni pristup, a da ne poštujemo pravila. Dakle, trebamo vidjeti gdje ćemo se nalaziti unutar tog spektra, trebamo imati otvoreni prema europskim partnerima, ali i prema britanskoj javnosti pa da uspijemo postići napredak vezano uz različite detalje. Isto tako mi bismo htjeli eh, znati da ovi, reći da ovi pregovori ne znači da će netko izgubiti, a netko dobiti. ovo je nešto što je važno za turizam između Europske unije i Velike Britanije i nadam se da ćemo to uspjeti i sačuvati. Hvala. Thank Mark. Uh, Hvala, Mark. Sljedeći govornik je Gustavo Martinije iz Španjolske, iz Valencije, u ime Nextura. Mislim da svi u dvorani znamo tko, što je to Nextur i zato nam je drago što ćemo imati priliku čuti vaše mišljenje. I would make my presentation in Spanish. Hvala vam, govorit ću španjolski. E, ne znam hoću li poštivati točno baš sedam minuta, ali pokušat ću. E, iznimno je važno sudjelovati u ovoj raspravi i dati jednu regionalnu e, viziju. Ja radim za Valenciju, mi smo sredozemna regija u Španjolskoj, E, imamo e, svoju agenciju Next Tour pa ćemo vam dati naš regionalni pogled na situaciju. Teško mi je govoriti o Brexitu, e, doista teško, ali ono što želim reći u prvom redu je da ono što brine naše regije jest nešto što već imamo uključeno u prvu fazu pregovora. Dakle, načelno mnoge regije Europske unije smatraju da je pozitivan ovaj prvi preliminaran dogovor koji smo postigli. S druge strane, pravno gledano, vrlo je teško znati kako ćemo koordinirati e, pitanja socijalne sigurnosti, kvalifikacija i e, putovanja naših državljana. Kao što i kaže mišljenje koje smo napravili još. Ništa nije dogovoreno dok naravno sve ne bude dogovoreno. Kada sada razmatramo to pitanje u e, odboru regija, E, moram reći da su mnoge nacionalne organizacije radile na svojim stajalištima i svih brine izlazak Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. E, publicirali smo dokument, a posljednja novina je stvaranje e, interregionalne radne skupine o Brexitu. Ta se skupina sastala već dva puta, 20 regija sudjeluje u njoj i njezin cilj je pospješiti dijalog Zašto? Zato što znamo da će Brexit imati učinak, više ili manje negativan, stvari će biti drugačije. Zbog toga ta radna skupina treba raditi, anticipirati, pokušati spriječiti negativan uticaj na regije i prilagoditi se na vrijeme regije su povezane u interregionalne mreže koje rade na razini Evropske unije. Dakle, e, svi ti čimbenici rade i razmišljaju o tome koji će biti učinak e, Brexita. E, postoje i različite udruženja koja se bave perifernim regijama, regijama koje su okrenute pomorskim i e, ribarstvenim praksama. Oprostite, vidim da ne ide moja prezentacija. Sada sam već na četvrtoj prozirnici. Hvala vam. Ispričavam se. Dakle, ja sam sada spominjao e, ove mreže. Nextur je jedna od takvih mreža. To je mreža koja se bori za održivi turizam. 37 nacionalnih tijela, 33 pridružena tijela e, su naše članice. Mi pokrivamo kao što vidite sve ove regije surađujemo i sa e, znanstvenom zajednicom. Imamo već e, iskustvo koje ide deset godina unatrag. Povezujemo regije i razmjenjujemo primjere najbolje prakse. Ovo su članovi Nextura koje vidite na karti. Tri članice su u Ujedinjenoj kraljevini. Što se tiče mreže Nextur, i što se tiče španjolskih regija, mi smo na čelu španjolskog izaslanstva u odboru regija, pa moram reći da smo mi napravili zajedničko stajalište procjenjujuće učinke koje može imati izlazak Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. U sektoru usluga, samo da istaknem jednu stvar, posljedice koje će biti najvažnije će biti gubitak prava a to će pogoditi i evropske i britanske e, poslovne subjekte koji rade na edukaciji, obrazovanju, e, socijalnim pitanjima, digitalnim uslugama, roamingu e, i financijskim uslugama među ostalim. Španjolske regije također brine, a to je povezano i sa turizmom, smanjenje trgovine, negativan utjecaj e, na sklapanje eventualnih ugovora sa gospodarstvom e, e, Ujedinjene kraljevine i tečaj funte. Mislimo da će imati Brexit negativan utjecaj i na tržište nekretnina. Ne znamo kako će ići dalje pregovori, hoće to biti tvrdi ili mekši Brexit, tako da u ovom trenutku ne znamo kakve su već utjecaj Brexita, na primjer u sektoru nekretnina, jer se čini da u području Valencije već sad vidimo da se osjećaju posljedice e, Brexita. E, mnoge kuće ili stanovi e, u Valenciji su u vlasništvu britanskih državljana koji to smatraju svojim drugim domom, drugom kućom gdje stanuju jedan dio godine, a drugi dio godine to iznajmljuju. A što će imati negativan utjecaj na gospodarstvo Valencije. A sada što se tiče turističkih kretanja, e, govorit ću dulje od 7 minuta. Ujedinjena kraljevina je prvo emitivno tržište turista za Španjolsku kao destinaciju. Negativni utjecaj će se svakako odraziti na izbor destinacija izvan eurozone imat ćemo neke druge administrativne još poteškoće, neka vrsta kontrole na granicama, kontrole britanskih državljana i slično. I ono što nas najviše brinje je izmjena dinamike nisko e, zračnih kompanija koje su glavni operateri na našem turističkom tržištu u e, ljetnim mjesecima i koji dodaju vrijednost našem turizmu ovdje govorimo o općenitom e, negativnom utjecaju. Što se tiče same pokrajine ili regije Valencija, naravno i nama najveći broj turista dolazi iz Velike Britanije, a imamo i negativan e, odraz na trgovanje nekretninama. Trgovanje nekretninama se usporila u odnosu na Britance još od listopada. Ako usporedimo podatke e, koje imamo iz 2016. podaci su alarmantni, radi se o smanjenju od, 30, od 31%. Zatim pristup javnom e, zdravlju, pogotovo onih Britanaca koje stanuju veći dio godine u Valenciji. I na kraju, kao što sam rekao, smanjenje broja letova prema zračnoj luci Alicante. Alicante ima 13 milijuna putnika godišnje, velika većina od njih dolazi iz Velike Britanije. Rezultati 2016. 2017. već sada pokazuju manje brojke. Imamo još nekoliko primjera, na primjer pokrajine Andaluzija. Andaluzija ima prikupljene podatke i Andaluzija procjenjuje srednjoročno i kratkoročno da će imati 1% manji BDP, to je negativni ekonomski utjecaj Brexita koji će se osjećati najmanje jedno desetljeće. U slučaju Andaluzije vrlo je važno spomenuti problem Gibraltara. Gibraltar je posebno područje i ima posebno mjesto u pregovorima o Brexitu. A mi smo to, na primjer, sve usporedi sa regijom Flandrijom. Flandrija koja ima velik broj turista iz Ujedinjene kraljevine. Oni danas e, već bilježe smanjenje turista za 1,4% u odnosu na 2016. I na kraju, evo, izradili smo čitav niz preporuka koje bismo mogli komentirati. Prvo, ne želimo razmišljati o tvrdom Brexitu, želimo razmišljati o Brexitu koji bi bio prihvatljiv i prijateljski prema svim državljanima Europske unije jer će oni snositi posljedice i osjetiti ih na vlastitoj koži. Dakle, citizen friendly Brexit. Odbor regija uključiti u pregovore putem naravno nacionalnih predstavnika. Zato što jako puno pregovora e, ima posljedice na regionalnoj razini. Zatim pogledati kako spriječiti moguće negativne posljedice za sljedeći višegodišnji financijski okvir. Dakle, trebamo u tu raspravu uključiti kako umanjiti na regionalnoj razini te negativne posljedice. I na kraju zdravstvena služba, zračnim most, zračni, e, zrakoplovni letovi i na kraju smanjenje e, upravnih demokratskih prepreka. Hvala vam. Thank you so much. Muchas gracias. Uh, now Hvala. Sada iz Valencije idemo u Škotsku. I sada predajem riječ Malkomu Rahedu, e, izvršnom direktoru Visit Scotland. Izvolite. Govornik ne koristi mikrofon. Ja sam izvršni direktor Visit Scotland, zovem se Malkom e, Ravhed. Mi smo e, turistička zajednica Škotske, u našoj nadležnosti su događanja kulturni, tu kulturna, poslovna, sportska događanja, marketing, pružanje informacija i kvaliteta. Turizam je ključna komponenta škotskog gospodarstva kao što pokazuje e, i status turizma kao jednog od sektora koji raste u Škotskoj. E, turizam daje važan doprinos gospodarskom rastu između 2008. do 2014. godine. bruto dodana vrijednost je porasla, turizma je izašla 43%, 15% 2015. godine. I na njega otpada veliki dio radnih mjesta i e, tu su postignute rekordne brojke. 2016. godine Škotska je privukla otprilike 14,3 e, milijuna noćenja, što je generirao 4,8 milijardi funti u troškovima posjetitelja i 143 milijuna dnevnih izleta, e, što vrijedi 4,9 milijuna funti kad to pogledate kako to utječe na lanac dobave, vrijednost turizma za Škotsku iznosi 11 e, milijardi funti. Dakle, mi se e, doista oslanjamo na rast turizma u Škotskoj, to puno više nego u ostalim dijelovima Ujedinjene kraljevine i negativni učinci Brexita na turizam bi imali e, značajan negativni e, učinak, odnosno posljedice na škotsko gospodarstvo. Kad je reč o Europskoj uniji, posjetiteljima iz Europske unije, oni su nam jako važni. 54% svih međunarodnih e, posjetitelja dolaze iz Europske unije i to je trogodišnji prosjek između 2014. i 2016. godine. to odgovara otprilike 1,4 milijuna putovanja godišnje europskih državljana i oni troše e, oko 700 milijuna funti. E, gotovo polovina putnika dolaze iz Nizozemske, Francuske i Njemačke i oni e, dolaze više puta godišnje. Većina putovanja su iz dobne skupine od 25 do 44 godine, a u zadnjih 10 e, godina povećan je broj e, priljeva osoba u dobi 44 i 54 e, godine. Kao organizacija Visit Scotland, Scotland želi dijeliti najbolje prakse s kolegama iz drugih dijelova Europe u različitim područjima kao što su socijalni turizam, pristupačni turizam, zatim E, i imamo marketinške prakse koje se temelje na kvaliteti i dokazima. Kad je riječ o suradnji i o partnerstvu, postoji dio naš, to je dio na, DNK naše organizacije i to se sigurno neće promijeniti u budućnosti. U posljednje četiri godine strateška partnerstva koja smo sklopili s europskim partnerima su nam bila jako korisna, bili, doprinijeli su našoj produktivnosti i to ćemo štititi u budućnosti bez obzira što nas čeka. Odluka o Brexitu otvara važna pitanja za budućnost gospodarstva i ugostiteljstva i, turizma u Škotskoj. Čuli ste puno primjera od prethodnih govornika, pa neću ponavljati ono što su oni rekli, ali htio bih reći da e, industrija da prema anketi koju smo proveli 75% poduzeća očekuju, dakle u ugostiteljstvu, očekuju da će im troškovi porasti nakon Brexita i misle da je to zbog promjene vrijednosti e, funte i zbog e, promjene statusa britanskih državljana e, koji rade u Europskoj uniji, a njihov status će se promijeniti a sama industrija nikad nije bila bitnija za uspjeh škotskog gospodarstva i društva. Kad je riječ o tečaju nakon referenduma 2016. godine a isto tako zbog promjene vrijednosti funte došlo do stimulacije e, potražnje, ali ne možete e, graditi dugoročnu strategiju na dobicima koji su kratkoročni. Kad je riječ o reputaciji Škotske nakon Brexita, nema e, dokaza da je to štetilo poželjnosti Škotske kao turističke destinacije za europske posjetitelje, što pokazuje da je naš rad u Europi kvalitetan. Mi nastojamo pokazati e, europljanima da su dobrodošli u Škotsku. Ali naravno ne možemo e, biti samo zadovoljni i ključno je da e, posjetiteljima iz Europe bude lako doći u Škotsku i sve dodatne prepreke pristupu koje su recimo vezane uz vize treba izbjeći. To nas dovodi na, do slobodnog kretanja radnika iz Europske unije. O tome smo već govorili, ali to je sasvim sigurno najveći razlog za zabrinutost za turizam i ugostiteljstvo u Škotskoj. Um, već je sada nedovoljno radne snage s obzirom na projekcije rasta u turizmu u Škotskoj. Um, a jako je bitno da osiguramo radnu snagu kako bismo stvarili potencijale rasta. Više od 56 tisuća ljudi u Škotskoj radi u hotelijerstvu u Škotskoj. Gotovo 24 tisuće ljudi rade u restoranima, a oko 65 tisuća u ugostiteljstvu u širem smislu. Gotovo 20% E, radne snage u turizmu, gostiteljstvu u Škotskoj sastoji se od europskih radnika i drugih migranata. I to u kontekstu od 219 e, tisuća europskih državljana koji žive u Škotskoj, a to je 4,1% stanovnika Škotske. Čak i u mojoj vlastitoj organizaciji mi zapošljavamo e, osobe iz 23 različite zemlje i svaki od njih donosi svoje specifične vještine koje doprinose škotskom turizmu. Tako da je sasvim jasno da potencijalni e, učinak gubitka europskih radnika ogroman i velik broj dionika lobira kod vlade da se u, e, uzmu u obzir interesi e, našeg sektora tijekom pregovora o Brexitu. I kao zaključak, neovisno o posljedicama Brexita, Visit Scotland e, će i dalje nastaviti djelovati kao partner i njegovati veze s Europskom unijom. Mi smo tijekom vremena pokazali da smo e, sposobni e, konstruktivno odgovoriti na globalna događanjima poput vulkanskih oblaka, pepela i tako dalje i, e, i dalje ćemo biti proaktivni u odnosu prema našim partnerima širom Europske unije. U kontekstu turizma sve destinacije se suočavaju sa sličnim izazovima. Stalno se mijenjaju potrebe potrošača, a istovremeno je tu i napredak digitalne tehnologije, a istovremeno e, se moramo brinuti da ne budemo samo konkurentni, već i održivi i uključivi. Europskim partnerima trebamo pomoći da se suoče s tim izazovima i dalje želimo biti partner u razmjeni najboljih praksi kako bismo svi diljem Europe se mogli nositi s budućim potrebama naše industrije. Hvala. Puno. Gospodine Ravhed. Hvala gospodine Ravhed. Mislim da, nadam se da možemo i nakon Brexita surađivati. Visit Scotland je jedna od, e, najva, jedan od najaktivnijih e, igrača u europskom e, turizmu. Nam se da i nakon Brexita ćemo moći surađivati. Sljedeći govornik je Nigel Morgan koji je voditelj poslovnog odjela škole menadžmenta na sveučilištu u Svonci. Hvala, jako mi je drago što ste me pozvali da vam se obratim danas. Jedna od prednosti e, kada, budete za, kad ste zadnji govornik je da vidite da ima nekih sličnosti s prethodnim govornicima. Ja bih prešao na sljedeću prozirnicu. Dakle, na početku bih naglasio ono što su rekli i drugi panelisti, a to je e, da je e, naš sektor pokretač gospodarskog i e, socijalnog rasta. Ujedinjena Kraljevina i Europa su na području turizma međusobno povezane i jako međuovisne. samo bih istaknuo nekoliko ključnih momenata. Osam od deset glavnih tržišta Ujedinjene kraljevine su europska tržišta. Kada pogledamo kamo putuju e, ljudi iz Ujedinjene kraljevine, već smo čuli koje su ukupne brojke, ali već smo došli do e, faze gdje države poput Španjolske, Grčke i Cipra su jako zabrinute zbog manjeg broja e, turista koje očekuju iz Velike Britanije dugoročno. Jedan od glavnih razloga ovolike međuovisnosti je jedinstveno tržište. Ja bih naglasio nešto što su već rekli drugi panelisti. Naime, e, to je jako važno za gospodarstvo Ujedinjene kraljevine. Vrijedi više gospodarstvo Ujedinjene kraljevine od aktivnih industrija poput poljoprivrede ili industrija automobila e, kad je riječ o političkom lobiranju i mislim da u kontekstu Velska, Velsa, ali i šire u kontekstu Ujedinjene kraljevine, treba naglasiti koliko je važan turizam za gospodarstvo Ujedinjene kraljevine. Ujedinjena e, kraljevina kad je riječ o industriji e, u turizma je uspješna u ovom trenutku. Bitno je ne graditi budućnost na temelju kratkoročne činjenice da će nam koristiti e, devalvacija valute. Dakle, nužno je da putnička industrija nastavi prosperirati i da putnici nastave slobodno putovati. Dakle, mislim da je ovo moja najdraža prozirnica u cijeloj prezentaciji ja doživljavam Brexit kao veliku santu leda. Mi vidimo neke od implikacija, ali mislim da većina posljedica Brexita su nepredvidive i u ovom trenutku e, nevidljive e, nizu dionika. I među glavnim izazovima a oni se odnose na zadržavanje statusa quo. Dakle, kako ćemo se nositi s potencijalnim promjenama u recipročnim aranžmanima između država članica, kako ćemo se nositi sa pitanjima potencijalnog APD-a, kako će to odvratiti e, putnike, odnosno turiste. E, kada je riječ o izazova brendovima, ja ne zastupam ni jednu organizaciju, ali Istraživanja su pokazala da je slika vrlo konfuzna. Neki dionici, kao što vidite, smatraju da Brexit već ima negativan utjecaj na reputaciju Ujedinjene kraljevine. E, to se temelji na anketama, odnosno upitnicima e, turista, ali ako pogledate sljedeću prozirnicu, među potencijalnim e, turistima to nije nužno tako ovisi sve ovisi o tome koga pitate e, gdje provodite istraživanje ako pitate ljude koji nisu iz Europske unije Ujedinjena kraljevina je ostala relativno privlačna ali ne znamo koliko na to utječe trenutna trenutni tečaj funte Dakle, moramo se fokusirati na nekoliko područja. Već i sada turisti iz Ujedinjene kraljevine više plaćaju za svoje odmore u Europi. Kako ćemo na primjer osigurati e, transportne veze, što ćemo sa e, zračnim prometom. Dakle, ne mogu naglasiti dovoljno snažno da bi bilo katastrofalno kada ne bi bilo sporazuma e, u e, zračnom prometu jer nema e, pravila svjetske trgovinske organizacije koje bi mogli koristiti. Zatim, važno je E, zadržati Brexit koji je e, prijateljski nastrojen prema građanima i kako ćemo osigurati da Britanije ostane e, destinacija za putnike iz Europske unije koji mogu birati iz velike, velikog niza destinacija. Zatim postoje izazovi vezani uz mobilnost e, radnika u industriji. Kada je riječ o državljanima Europske unije koji rade u ugostiteljstvu, teško je e, doći do točnog broja, ali taj broj se povećao za gotovo 25% između 2011. i 2016. godine. E, to će naravno izazvati velike probleme ako tim ljudima ne možemo zajamčiti e, da će i dalje biti zaposleni. E, drugi ključni izazov odnosi se na financiranje, Gledajući iz perspektive Walesa, e, Wales prima e, dosta velike iznose sredstava iz Europske unije. Kako ćemo se nositi s izazovima marketinga, razvoja proizvoda, e, što je prije financirala Europska unija? kako ćemo to raditi u budućnosti. E, proračuni za turizam roka, lokalnih vlasti su već fragmentirani i smanjuju se. Wales daje zanim pogled na raspravu o Brexitu. Vels je sve atraktivnija međunarodna destinacija, ali ako želi nastaviti rasti, moramo se okrenuti međunarodnom tržištu. A sada na njih otpada 10% e, posjetitelja, ali 20% e, potrošnje njihove Dakle, na kraju, kada je riječ o glavnim zaključcima, ono što trebamo iz pregovora o Brexitu je da ne trebamo tvrdi Brexit, već Brexit koji će dovesti do prosperitetnog e, turističkog sektora e, koji će omogućiti da turisti mogu slobodno putovati i uživati u onome što imaju i sada. Hvala. Zahvaljujem gospodine Morgan. Nemamo baš previše vremena, ali naravno otvaram raspravu i pozivam kolege da se jave za riječ. Izabel de Monte prva. Grazie, kolega. Hvala i hvala naravno našim gostima na ovo im vrlo važnim prezentacijama i puno hvala Ištvanu koji je rekao nešto o našim inicijativama u sektoru turizma. se, ovaj se odbor zove prijevoz i turizam. To nije slučajno. Te su dvije stvari povezane. Dakle, ne možemo govoriti o zrakoplovnim eh, problemima, o zračnom prometu, o podacima da ćemo do 2050. udvostručiti broj putnika koji će letjeti. Um, naravno, dostupnost i cijene pojedinih destinacija su takvi da mogu poticati razvoj turizma. Znamo da određene kompanije razmišljaju o tome gdje preseliti svoje e, e, sjedište jer će Brexit imati konkretne posljedice na turizam. Jedan važan niskobudžetni prijevoznik već je najavio povišenje svojih cijena. Imate li nešto, neke podatke o tome? Jer znamo da je to posebno važno za naša periferna područja. A sada, govoreći o Londonu, London je apsolutno jedna od najvažnijih turističkih destinacija na svijetu, 20 milijuna posjetitelja otprilike godišnje, a s druge strane možda bi onda London imao više koristi jer bi turizam krenuo više prema Londonu. Istina je da imamo brand Europu koja je također važna, ali bi i brand Ujedinjena Kraljevina mogao dobiti više turista. Što se tiče slobode kretanja, ne smijemo se vraćati u prošlost, ne smijemo uvoditi putovnice, vize, čekanja u redovima na zračnim lukama i tako dalje. Tako da bismo ekonomski i trebali promotriti i to pitanje. E, zatim postoji pitanje osiguranja, zdravstvenog osiguranja, ili zdravstvenih usluga, čak se i na tome temelji e, izbor destinacije ponekad. Dakle, praktično ne smijemo to zaboraviti. Postoji i direktiva koja e, govori o tim aspektima, dakle zdravstveno e, osiguranje. I na kraju jedna tema koja je bolna. To je spomenuo kolega iz Nextura, a to je Gibraltar. Radi se o tabu temi. Ako nećemo govoriti o Gibraltaru, tada ćemo govoriti o crti na koncepcionu. Dakle, govorilo se o Brexitu, govorilo se o Irskoj, ali nikad o Gibraltaru. I to je strahovito pogrešno, jer danas imamo dokumente koji stoje jer se ne smije spomenuti Gibraltar a to je ograničenje naših prava, prava na kretanje, prava na rad, jer danas imamo tisuće ljudi koji svaki dan prelaze tu crtu, i idu na posao i vraćaju se. I sutra oni neće biti e, zbrinuti na korektan način. Dakle, mi kao Europski parlament moramo moći razgovarati i o tim problemima, ne skrivajući um, sve kritične aspekte, ali mi samo razgovorom možemo riješiti problem. Hvala. Hvala. Sada gospodin Taylor. Puno hvala i zahvaljujem govornicima na njihovim prezentacijama. Imam samo jedno osnovno pitanje, možda ga je najbolje uputiti Marku Tancetu iz Epte. Vi ste ukratko, eh, ali vrlo pesimistično govorili o učinku e, poremećaja zračnog prometa i sporazuma Otvoreno nebo. Možete li malo više reći o tome kako vi vidite mogućnosti da će na turiste u oba smjera utjecati bilo kakav e, poremećaj e, sporazuma otvoreno nebo. Ispričavam se. Ja bih volio prvo prikupiti sva pitanja, pa ću vam na kraju dati riječ. Gospodin Piper, Markus Piper, izvolite. Hvala, kratko. Čini se da živimo ovdje u raju jer kad vidim što će vam se sve dogoditi, direktiva, ticketing, open skies, zdravstveno osiguranje, roaming, vizni režimi, proračuni za turizam, zaštita potrošača. Pa divno je biti u Europskoj uniji. Evropska unija omogućava lako djelovanje i rad, ali ne smijemo zaboraviti na strance koje rade u hoteljerstvu i ugostitelju. Ja ću sada nešto reći gospodinu Zapte, gospodinu Tenzeru. Vi ste rekli da ste se držali neutralno u raspravi o Brexitu, to uopće ne razumijem. Zašto niste bili ofanzivni i rekli da trebate ostati? Ovdje opisujete situaciju i kažete da ste bili neutralni. Dakle, vi snosite dio odgovornosti za ovu juhu koju mi sada moramo pokusati. To kažem vama zato što me to doista naljutilo. E, I onda proračunska stavka o turizmu to ne vjerujem da će proći. Imamo Erasmus, imamo vanjsku granicu, infrastrukturu, e, čitave nove, nova područja izazova. Mislim da nema proračunske stavke turizam. E, možda bi to moglo ostati u kohezijskim politikama, ali nova proračunska linija za turizam, bojim se da će izgubiti u borbi s drugim prioritetima Europske unije. I druga stvar, svi dionici koji su danas govorili, želim ih zamoliti da djeluju na britansku vladu kako bismo tamo imali model koji je blizak unutarnjem tržištu, jer to je važno za Ujedinjenu kraljevinu, a i e, za nas je to važno u pregovorima. Hvala vam. Uh, next one is Jill. A sada Jill Rans. Thank you very much. Puno hvala. Zahvaljujem svim govornicima na vrlo zanimljivim, premda deprimirajućim prezentacijama. To naravno nije neočekivano jer znamo e, s kojim ćemo sve problemima biti suočeni ako napustimo Europsku uniju. Osobito me je zanimalo ono što ste rekli o događajima u odboru regija i o toj regionalnoj e, skupini koja će pomoći regijama prilagoditi se. Ja bih rado čula više o tome, ako ne danas onda u nekom drugom trenutku. Ja dolazim iz Velsa kojeg zastupam i u Velsu smo vrlo ponosni na svoju e, gostoljubivost i toplu dobrodošlicu koju pružamo kad netko dođe u Škotskoj. Izgleda da e, ljudi nisu odustali od posjete Škotskoj, pa me zanima da li je ista situacija u ostatku Ujedinjene kraljevine ne znam da li u Londonu ili u cijeloj Ujedinjenoj kraljevini, u prošle godini je porastao broj turista. Da li je to više vezano uz mogućnost da ljudi žele posjetiti prije nego što dođe do Brexita ili je to eh, neki pokazatelj budućeg uspjeha? Kao i sa puno drugih pregovora o Brexitu, postoji niz pitanja koja ne možemo u ovom trenutku odgovoriti, ali vrlo je pozitivno što smo imali ovo saslušanje. Sad gospodin Werner Kuhn. Hvala predsjedniče i hvala izlagačima koji su dali relativno jasnu sliku situacije što se tiče turizma na kontinentu, a posebno i na britanskim otocima. Velika Britanija je nakon prvog proširenja Unije i nakon pristupanja Poljske, Mađarske, Slovačke, Rumunske, Bugarske i Baltičkih zemalja vrlo brzo otvorila vrata stranim radnicima Druge države to nisu učinile jer su imale problema na vlastitom tržištu. Njemačka je sedam godina s time čekala. To znači da jako puno radnika iz Europske unije rade i u sektoru usluga u Ujedinjenoj kraljevini. To smo čuli, preko 200 tisuća. Škotska, vels I onda se ozbiljno pitam kako će upravo taj dio e, kako će biti budućnost tog dijela ljudi u Europskoj uniji prava i obveze europskih državljana u Ujedinjenoj kraljevini i obrnuto. Kako će to funkcionirati u budućnosti? Hoće li to funkcionirati kao danas? Dakle, dostupnost vizno rješenje. Schengen nikad nije bio tako jako integriran za Veliku Britaniju, ali bilo je to velikodušno. Lokalni prijevoznici su sjajno mogli raditi. Turizam kao grana i faktor gospodarstva često u strukturno slabim e, regijama igra dobru, važnu ulogu. Cornwall, Škotska, Wales, vi ste to jasno rekli malo prije. Tako da se ja ne brinem oko Londona. Kad otvorim novine u Njemačkoj, gotovo mi se čini da je kraljevska obitelj odlučila preseliti k nama nakon rođenja trećeg djeteta. No, to nije problem. A, problem je što je sa europskim strukturnim fondovima, jer njima promičemo ove relativno slabije krajeve koji žive od turizma. Kako će se to mm, izgladiti u budućnosti? Sjećam se kako je UKIP i kako su drugi poticatelji Brexita okolo putovali velikim plakatima, pokazivali 350 milijuna funti svake godine se pot svaki mjesec se potroši u Briselu. Možemo li to rađe uložiti u zdravstvo? Vidjet ćemo kako će to funkcionirati. Mi ćemo pozorno pratiti politički razvoj u Velikoj Britaniji i pregovore s Unijom. Možda se ostvari neki privremeni dogovor ili čak novi referendum. Vidjet ćemo. Thank you so much. We don't have... Zahvaljujem. Nemamo više komentara zastupnika, pa vam sada dajem riječ. Tko bi htio odgovoriti? Idemo jedan po jedan. Prvo tom. Pa ja bih samo ponovio Premda je dio pitanja upućenom kolegu Marko Tanzeru, želio bih reći da mreža europskih udruženja privatnog sektora, to je nešto što, do čega nam je kolektivno jako stalo i tiče se cijele Europe, ne samo Ujedinjene kraljevine. Hvala. Hvala. Ja bih samo odgovorio na dva pitanja koja su bila za mene. E, prvo se odnosilo na zračni promet i rizike. Ja sam siguran da će i dalje biti letova između Ujedinjene kraljevine i Europske unije ali da bi do toga došlo moramo biti e, članica EASO. Mi ćemo možda imati sporazume s raznim zemljama, ali moramo ipak biti dio te agencije, jer e, Ujedinjena kraljevina ne namjerava osnovati svoju agenciju, dakle to moramo ispregovarati, ali dok e, to ne ispregovaramo, tehnički nećemo moći letjeti. Zato je važno ta pitanja riješiti hitno. Kad je riječ o našoj neutralnosti, kada smo analizirali e, loše učinke na turizam, E, mi smo jasno rekli da u onom dijelu života ljudi koji se odnosi na turizam i na putovanja vidjeli smo više negativnih nego pozitivnih e, posljedica. E, to nije nešto konkretno, ali ako ljudima kažete kako će glasovati onda generirate otpor. Ali ako E, kažete ljudima na koji će način to utjecati na njihov život, oni mogu sami doći do tih zaključaka. Ako bude još referenduma e, za poduzeća kad je e, riječ o tako osjetljivom i emotivnom pitanju, ako snažno zastupate jednu stranu, onda ćete razljutiti pola svojih klijenata i zato udruženja koja se, odnosno poduzeća koja se bave turizmom nisu htjela nedvosmisleno i jasno se izjasniti o tome. Hvala lijepa. Ja ću odgovoriti na konkretno pitanje gospođe De Monte o pitanju Gibraltara. Gibraltar nije tabu tema, postoji posebna odredba koja se odnosi na Gibraltar. Imamo 312, točnije tisuća prekograničnih e, radnika e, i to naprosto nije predmet ovog odbora. To nije tabu tema, to je nešto o čemu se raspravlja i rasprave i rezultati rasprave su javni. To barem ja znam i mogu reći oko Gibraltara. A što se tiče pitanja gospođe Evans o tome kako funkcionira međuregionalna skupina u odboru regija o Brexitu, mi smo se osnovali prije svega tri ili četiri tjedna. Imamo tri razine djelovanja. Prvo, razmjena podataka o mogućim posljedicama Brexita. Drugo, što je također jako važno, identificirate identificirati one regije koje mogu biti najviše pogođene rezultatima Brexita, raditi s njima kako bi se umanjili negativni afekti i treće, regije s kojima već surađujemo, razviti ideje oko toga kako se suradnja može nastaviti u budućnosti. Na svaki način ova skupina e, ovom skupinom predsjeda gospodin De Costa iz Francuske ima dva podpredsjednika, jedan je iz Nizozemske, a drugi iz Irske. Sljedeći sastanak će biti e, uskoro jer ćemo se sastajati šest ili sedam puta godišnje. Hvala. Puno hvala. Mislim da nemam puno više za reći. Kako mi i industrija počnemo razmatrati implikacije, moramo sve povezati, e, razmotriti nepoznanice, pratiti situaciju kako na kraju ne bismo bili suočeni s nepredviđenim posljedicama na primjer zdravstveno osiguranje, osiguranje automobila, to je jedan primjer, ali bit će implikacije u nizu e, područja i važno je da to sagledamo na vrlo pragmatičan način. Hvala, Nigel. Hvala. Dakle, da se nadovežem na neka od pitanja. Koliko ja znam, nema nekih e, velikih studija o e, učinku na jeftine zračne e, prijevoznike. Potrebno nam je puno više istraživanja o tome. Postoji puno nejasnoća od strane vlade, ali i ne postoji dovoljno razumijevanja implikacija Brexita u tom području. Vrlo je teško odgovoriti na pitanju o dobrodošlici. Imamo puno anegdota, ali nemamo nekih konkretnih istraživanja. Dakle, čini se da se Ujedinjena kraljevina još uvijek doživljava kao pozitivno mjesto gdje su turisti iz Europe dobro došli, ali potrebno nam je više informacija o tome. Kad je riječ o Londonu, to je vrlo zanimljivo pitanje. Na, osobito gledajući iz Velsa, a Malkom bi rekao i iz Škotske, golem je izazov za regije i države odnosno Ujedinjene kraljevine da privuku turiste iz Londona. Dakle, London ima najveći udio. To nije nešto što je novo, to se događa već neko vrijeme, a koliko će se to nastaviti ne znam. Dakle, ja bih rekao da nam treba više jasnoće oko operativnih pitanja, ali da nam je potrebno i više konkretnih istraživanja e, koja su e, su konkretne implikacije. Hvala, Nigel. I na kraju pitao bih kolege da izvuku neke zaključke jer ne volim sastanke odbora gdje imamo puno rasprava, a bez ikakvih prijedloga kako dalje. Dakle, čuli smo sve razne komentare, bilo bi lijepo to poslati donositeljima odluka. Bilo bi korisno imati veću vidljivost e, naših mišljenja. Ja bi to poslao svim zastupnicima Europskog parlamenta, britanskoj vladi, i dužnosnicima i službenicama ovdje u Briselu jer mislim da je ovdje bilo nekoliko jako važnih komentara i mišljenja. Kolege, puno vam hvala što ste došli. Mislim da je to bilo korisno za sve nas i moram zaključiti sastanak odbora. Evo, zaključujem sastanak. Vidimo se e, na sljedećem sastanku 4. svibnja u 3.